ne samo podsjetiti se, nego i zaštititi sve one koji su dobili tu nagradu. Oni su simbol svih onih koji se bore za ljudska prava u svijetu.